To je parlamentarno pitanje, a riječ je o proširenju područja primjene poglavlja prvog uredbe Brisel 2a, a radi uključivanja registriranih partnerstava. Gospođa, gospođa imate riječ. Izvolite, imate pet minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolege, 18. siječnja ove godine imali smo jednu dobru odluku koju smo donijeli na dobroj temelji, a to je bila komisija o e, dakle provedbi e, svih onih pravila i oko sporova roditeljske odgovornosti. Bilo mi je drago da čujem ovaj prijedlog, pa i neki prijedlozi koje sam e, unijela u neke priješnje uredbe su uneseni. To je dobar zakon jer daje veću pravnu sigurnost brže se donose odluke i to je izuzetno važno kada je riječ o pitanju skrbi. Međutim, prijedlog e, komisije e, je, ima jednu začkoljicu. On vrijedi samo za oženjene partnere, a registrirana partnerstva se isključuju. I to je zapravo nepodnošljivo Gospodine povjereniče, nepodnošljivo upravo zbog toga što imamo sve veći broj registriranih partnerstava u Europskoj uniji, sve manje E, ljudi koji stupaju u brak. Društvo se mijenja, životne okolnosti u Europskoj uniji se mijenjaju iz dana u dan. Europska komisija, međutim, naprosto je zatvorila oči pred ovom činjenicom i to je nerazumljivo zašto je to tako. I nažalost moramo kazati upravo zato što je preinaka u pitanju i građani i građanke koji ne znaju čemu riječ znači da Europski parlament e, može promijeniti samo one članke koje je i komisija kao takva promijenila, što znači mi nismo smjeli uopće unositi amandmane kad je riječ o provedbenoj odluci. Dakle, mi kao Europski parlament nismo se mogli postarati o tome da se i ovo proširi i ovaj zakon i na registriran partnerstvo. I to je nešto što mislim da je korak unazad. Korak unazad kada je reč o komisiji, pogledajte e, brojke, pogledajte si brojke Eurostat koje Europska komisija prikuplja, to je daista tako. Sve je manje brakova, sve je manje E, ljudi koji imaju e, dakle ovakav oblik. Zašto oni ljudi koji imaju registrirano partnerstvo e, ne bi imali jednaka prava i jednake pristupe kao i oni koji su u braku? Zbog čega oni koji u 19 država članica danas već imaju mogućnost sklapanja takvih partnerstava, a i u mnogima je moguće i posvajanje, zbog čega su ti ljudi isključeni iz ovog prava koje u temelju dobro. I stoga postavljam pitanje, Europskoj komisiji zbog čega registrirana partnerstva niste unijeli u uredbu Brisel 2a da li komisija ne vidi nikakvu potrebu za reguliranjem ovog statusa u Brisel 2a. Da li komisija u ovom isključivanju registriranih partnerstava ne vidi diskriminaciju? Ja ću odgovoriti da, zaista je riječ o diskriminaciji, i, a vi biste trebali biti e, čuvari europskih ugovora, a nediskriminacija je jedna od glavnih točaka E, dakle samih europskih ugovora. Da li Europska komisija registriranih partnerstava želi e, u dogledno vrijeme ispraviti ovaj nedostatak. Pitanje kada će to učiniti, to je izuzetno važno pitanje. Riječ je o velikoj prilici koja je ovome propuštena. I zaista me zanima e, što će kolegice i kolege e, iz desne strane ovog parlamenta kazati koji su do zadnjeg trenutka pokušali spriječiti da se ovo parlamentarno pitanje postave u na plenarnoj sjednici. Zbog čega Bog čega ne prihvaćate da e, ljudi koji su e, u registriranim partnerstvima, koji su se odlučili za takav e, partnerstvo, nemaju ista prava usprkos tome što su dio našeg društva? Gospodine povjereniče, u području digitalizacije smatra vas se jednim od najprogresivnijih kao otvorenom prema svijetu i koji kaže da naš društveno okoliš moramo usredotočiti i usmjeriti na današnjicu. Ja sam zaista radoznala kako ćete odgovoriti na ovo pitanje, jer ono što proživljavamo sada, to je zapravo nazadno, to nije prihvatljivo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Potpredsjednik Ansip, izvolite, gospodine povjereniče. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih eh, želio zahvaliti Europskom parlamentu na upravo postavljeno pitanje uključivanja registriranih eh, partnerstava vezano uz predlog eh, komisije preinake uredbe Bresla 2a u okviru prvog poglavlja. Ovaj predlog e, olakšava samo e, zapravo prekogranične e, sporove, te isto tako osigurava zaštitu djece. Naš prijedlog usredotočuje se na nedostatke kada je riječ o posvojenju, posvojenju roditelja, a isto tako je parlament ovo naznačio u prošlosti. Sada je potrebna hitna akcija. S obzirom da je parlament promijenio. Mi nismo e, uključivali registrirana partnerstva, a isto tako kad je riječ o mogućnosti da se partneri e, odluče za mjesto suda kad je riječ o rastavi, te isto tako i kad je riječ o e, reguliranom e, braku između isto odnosno spolnoj zajednici. Međutim, Rezultati su to e, same javne rasprave koje nisu e, dozvolile da se na bilo koji način u brzini promijeni bilo što kad je e, riječ o, dakle partnerstvima. Naša procjena je bila da nije pravo vrijeme da se promijene ova pravila ključni cilj Brisela 2a i preinake uredbe E, jest e, da se omogući isto tako e, djeca izuzmu u teškim situacijama kada je riječ o rastavama brakova. A to je situacija koju valja hitno riješiti. Parlament i komisije imaju zajednički cilj pritom, a kada je riječ o prekograničnim situacijama i kada želimo da djeca budu taocima dugih, dugotrajnih sudskih postupaka. Također želimo e, e, olakšati proceduru prekogranične naravi za obitelji kroz različite načine, a kad je reč o skraćivanju vremena samog postupka rastave braka. Izuzetno važno kako je parlament, tako i komisija žele osigurati istu razinu zaštite svoj djeci. Ja bih e, želio naglasiti da u našem prijedlogu smo e, obuhvatili i pojačanu zaštitu djece koje e, se treba ticati svih djeca, bez obzira na civilni status njihovih roditelja. I to ne glede na to da li su u braku ili se nalaze u registriranom partnerstvu. Promptni dogovor oko ovog dokumenta koji iziskuje E, jednoglasnost u vijeću e, gotovo da je na doseg. Komisija je predana da se e, uključi u same pregovore i to sa stavom da se pronađe dobro rješenje, a za dobrobit djece. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. E, gospođa Estera Zahvaljujem predsjedatelju. Glavni cilj Europske unije je sadržati prostor slobode e, i pravde i ono što je temeljno za to E, izvršenje je omogućiti pravosudnu suradnju, pogotovo kada je riječ o obiteljskim pitanjima u Europskoj uniji. Upravo zato dolaze do ove preinake i izvješće koje smo predstavili e, kao e, nadoknadu ove preinake i suradnje po pitanju obiteljskih pitanja kako bismo osigurali veću pravnu sigurnost i kako ne bismo imali previše odugovlačenja zbunjenih situacija, znači nesigurnih situacija korupcija i e, pravnu nesigurnost u toj pravosudnoj suradnji. Ono što želimo, a to su jedinstveni postupci koji se tiču razvoda, rastava, poništenja braka, ali također i za sklapanje brakova i za sporove o roditeljskoj odgovornosti, kako bismo omogućili rješavanje sporova u prekograničnom smislu. Također tražimo slobodno kretanje svih mogućih rezolucija, dokumenata, presuda i tako dalje, koje će se primjenjivati i u drugim državama članicama, a prije svega tu je zaštita djece. Istina je ono što je rekla komisija, 19 država članica imaju regulirano, imaju regulirano registrirano partnerstvo, ali e, ostale države to nemaju. No, činjenica je da je to fenomen u porastu. Također sve više djece se rađa u među parovima od parova koji nisu oženjeni. I upravo zato je pitanje koje mi upućujemo komisiji sljedeće. mislite li da stvaranje takve stvarnosti dovodi u opasnost taj sporazum koji je nužan za održavanje suradnje, a s obzirom na to da je krajnji cilj zaštita maloljetnika. Puno hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Vioti, imate minuti 30 sekundi, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem povjereniku. Dakle, ovo pitanje za usmeni odgovor ima iznimno veliku važnost za građane Europske unije. E, jako je malo tema i mogućnosti koje nam Europska unija nudi kako bi intervenirala u e, zakone, znači o civilnom pravu, građanskom pravu država članica. E, Brisel 2a se tiče upravo temelja pravosudne suradnje obiteljskim stvarima i također po pitanju roditeljske odgovornosti E, ja smatram da ja ne želim sada e, da smo u okviru, želim reći da smo u okviru, u okviru ove uredbe Brisel 2a da nismo uključili neoženjene parove ili one koji nisu možda sklopili brak zato što u njihovoj državi nije bilo to moguće. Ovdje mislim na homoseksualne parove, parove istog spola. E, I mm, ovdje je riječ o etičkom pitanju. Mi si ne smijemo dopustiti e, da postoji Europa koja će donositi zakone u etičkom smislu. Ne, ona će treba štititi svoje građane. Kao što i vi sami kažete, moraju štititi djecu e, koji su rođeni u tim parovima, znači u tim obiteljima. Jako puno je diskriminacije na našem kontinentu, povjereniče. I mi moramo raspravljati i boriti se protiv tih diskriminacija. Vrlo često govorimo o pravnoj državi, o vladavini prava u ovoj dvorani, gotovo na svakoj plenarnoj sjednici, a to je pitanje na kojem Europa zaista može nešto napraviti. Ja sad pitam povjerenika i time ću zaključiti, nije li napokon vrijeme da raspravimo o tom priznanju? Sada je pravi trenutak da priznamo to pravo, jer uvijek se radi o tome da je trebalo biti napravljeno jučer, a ne sutra. Gospodin Jurek, imate jednu minutu, izvolite przewodniczący! panie i panowie posłowie! rodzina. E, dame i gospodo obitelj koja je e, zasnovana na monogamnim roditeljima to je temelj e, kulturne zajednice koja prevladava stoga u to ne smijemo zadirati kako bismo zadovoljili neke pojedince. E, cijela je stvar privatna. E, radi se o budućnosti naših e, naroda. Komisija mora jasno reći da europska politika nije tako oblikovana da bi se kršile te temeljne vrijednosti. U Hrvatskoj i u jednoj drugoj zemlji e, se e, nešto događa što pogađa mnoge naše zemlje. E, narode treba osigurati da se etiku neće dirati, običaj se neće dirati. To trebamo zadržiti. Moramo i ostati vjeri. Pridružujem se primjedbama kolege Viotija. Sada je pravi čas. Moramo e, prakticirati ono što propovijedati. Govorimo o vladavini prava, pravima građana. Ne smijemo gubiti vrijeme. Komisija je e, umjetno e, vezala ruke parlamenta što nam onemogućava da riješimo taj problem. To nije pošteno proces ove e, donošenja regulative je zastarjel, zastario. E, taj postupak je e, star već 15 godina. Nije li vrijeme da to promijenimo, da držimo korak s razvojem društva? To možda nije bila, bio veliki problem 2003. Međutim, sada se situacija promijenila. Moramo djelovati, moramo zaštititi prava registriranih partnera. Hvala lijepa. Gospođa Guteland ima minutu i pol. Europska unija koja dobro postupa sa djecom je dobra za sve nas. Moramo uzeti u obzir e, interese djece, ona moraju odrastati u najboljim mogućim uvjetima, u najboljoj mogućoj bračnoj zajednici mm, djeca koja se e, rađaju u parovima u sve više se djece e, rađa djece e, registriranih partnera. E, sramotno je vidjeti kako neki dijelovi ovog doma se i dalje bore protiv prava djece nova regulativa ne pokriva registrirano partnerstvo. E, recimo u Švedskoj se već dozvoljavaju takova registrirana partnerstva. E, brak e, se često definira kao zajednica muškarca i žene, što znači da djeca E, status djece nije jasan. To ne možemo prihvatiti. Komisija se pita što da radi sa registriranim pa, partnerstvom. Kako možemo osigurati i zaštititi djecu? E, hoće li komisija proširiti e, područje primjene? Gospodin Rajnke ima jednu minutu. Gospođa Rajnke. E, dragi kolege i kolegice, predsjedniče. Nažalost, moram reći, e, nažalost, e, sve države članice nemaju jednake uvjete za registrirane partnere i ne priznaju ih. Civilno partnerstvo, registrirano partnerstvo mora imati jednaki postupak u svim zemljama članicama svi e, argumenti e, koje ste e, sada nam dali povjereniče ne govore protiv ovog što sam rekla Komisija se povlači pred desničarskim vladama koje ne žele registrirano partnerstvo. Slažem se eh, s kolegama koji su rekli da se borimo za vladinu prava, za slobodu u Europskoj uniji. Sada komisija mora pokazati taj angažman. Moramo eh, priznati registrirana partnerstva. Hvala. Hvala.

Grapini. Gospođa Grapini. E, gospodine povjereniče, predsjedniče, čestitam gospođi Gebhardt jer je dala solidne, konkretne argumente. E, e, društvo se kreće, modernizira se ja poznajem mnoga registrirana partnerstva, takove e, obitelji, e, naročito kod mlade generacija. E, mladi ljudi se ne žele formalno ženiti. Oni žele živjeti skupa deset godina recimo i onda se raziđu, a njihova djeca moraju biti zaštićena. Povjereniče, Zašto e, ne proširite e, područje primjene? E, imamo studije koje pokazuju da imamo mnogo djece u takovim partnerstvima. Trebamo reći da se stvari trebaju promijeniti. Hvala. htio bih e, zahvaliti gospođi Gebhard jer je potakla vrlo osjetljivo pitanje u ovom parlamentu. E, začuđen sam da ovaj status djece u registriranom partnerstvu e, nije još riješen od strane komisije. A još sam više začuđen kad čujem odgovor komisije. Nisam ga shvatio kako povjerenik može reći da e, se to ne može primijeniti ili provesti? E, e, kaže da status te djece u registriranim partnerstvima moraju riješiti same države članice. Rađaju se tisuće djece ko u registriranim partnerstvima. Gospođa Zaborska. Gospođa Zaborska. Gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče. Danas nemamo jednoglasja u vijeću kad se radi o ovoj uredbi e, o obiteljskom pravu i e, Ponavljam ono e, e, što su rekle zemlje koje su protiv toga. Ne smije biti sukoba e, između osnovnih načela obiteljskog prava država članica. Razlog zbog kojeg se bavimo ovim pitanjem je jasan da se vrši pritisak na zemlje članice koje imaju svoje ideje o obitelji i, koje sasvim ne podržavaju moderne tendencije. Ja uopće se čudim da vodimo ovakove rasprave. Gospođa potpredsjednica ima riječ. imate riječ, izvolite. Potpredsjednik Ansip, oprostite, nemamo mikrofona. Ja bih e, još jednom zahvalio za vašu stalnu potporu e, prijedlogu komisije. Zahvaljujem vam na komentarima o sadržaju prijedloga. U ovoj fazi komisija nema dovoljno dokaza da bi E, opravdala prijedlog da se promijeni e, e, područje primjene uredbe Brisel 2a. Zaštita djece naravno mora biti jednaka u svim zemljama članicama bez obzira na situaciju u obitelji u kojoj žive. Djeca su u samom srcu i središtu ove reforme. E, e, rastava njihovih roditelja je već dovoljno velik e, problem. Treba riješiti njihovu situaciju što je prije moguće. Ono što moramo imati na umu jeste interes djece moramo ubrzati rješavanje prekograničnih e, slučajeva, moramo ubrzati provedbu ovih propisa e, zbog dobrobiti djece. Da budem potpuno jasan. Ja sam bio među inicijatorima e, zakona o civilnom partnerstvu u Estoniji. Ja bih bio za taj zakon u Estoniji ali sada je naš cilj da pomognemo našoj djeci što je brže moguće jer su ona u teškoj situaciji e, već je rečeno e, e, to su rekli članovi parlamenta a ja sam to sam rekao na početku mi e, da bismo pomogli e, djeci moramo imati e, jednoglasje u vijeću a to je vrlo teško postići Proši, ako proširimo ovaj prijedlog e, dovešćemo našu djecu u tešku situaciju evo to je moje pitanje moramo i dalje raditi na tim problemima potpuno se slažem s vama moramo poštivati i civilne brakove. Hvala vam lijepa na ovome. E, ovime e, završavamo